proračune. Hvala lijepa, dragi predsjedniče iz odbora za proračunski nadzor i iz odbora za pravna pitanja. Zahvaljujem svima onima koji su postavili pitanja i vašim isto tako i znamo da su ti odgovori doprinijeli toga da bolje sad znamo vaše stajalište. Gospođo Georgijeva, imali smo dojam da vam je često nedostajalo vremena kako bi se nam preveli, prenijeli vašu poruku. Sada vam postupamo pet minuta kako biste upotpunili vaše, vaše izlaganje. Gospođo Georgijeva, još vam zahvaljujemo na jasnoći vaših odgovora i na ovom završnom izlaganju koje ćete nam sada održati. Hvala vam. Prije nego što pređem na završne primjedbe, sa dopuštenjem predsjednika bih htjela zahvaliti usmenim prevoditeljima koji kao i uvijek obavljaju predivan posao i koji imaju stvarno veliku izdržljivost. Zapravo ću pokušati biti kratka. Ja mislim da ne bih bila pravedna kada bih sada se osvrnula na neka pitanja, a zanimala time druga pitanja. Ja se doista veselim ovim, ovim pet godina koji su pred nama i tome što ću imati vas kao partnera i redovitoj suradnji. Iz toga bih zaključila samo s dvijema porukama uvaženim važnim zastupnicima Europskog parlamenta. Prva je poruka u kojoj želim izraziti moju zahvalu. Ne samo zato što ste mi ustupili svoje vrijeme, nego i zato što ste se upustili u raspravu koja je bila vrlo konstruktivna i koja je bila vrlo dobro strukturirana. U našem razgovoru danas i u razgovoru s mnogima od vas i prije ovog saslušanja osjetila sam da ono što nas ujedinjuje je iskreno uvjerenje da možemo postići nešto bolje za europske građane i to me dovodi do moje druge točke. Ja sebe smatram kao neko tko služi našim narodima i znam da ću tu službu najbolje obnašati ako mi srce, um i uho budu uvijek otvoreni. Slušajući vas, slušajući vijeće, slušajući naše građane. Čak i ako se kad kad ne složimo, a to će se može dogoditi, to se ipak mora odvijati na tome da saslušamo jedni druge, da surađujemo i da uspijemo osladiti poboljšanje u svemu što radimo. Jer zasigurno nitko među nama, zasigurno ne ja, niti vijeće, niti Europska komisija u svojoj cjelini, niti Europski parlament ne mogu sami za sebe pružiti najbolju moguću uslugu našim građanima. Ali zajedno to možemo postići. I postići ćemo to. Hvala vam maintenant aux trois présidents de... Tri predsjednika naših odbora sad imaju riječ da iznesu neke komentare, ali prije toga želim naznačiti koordinatorima iz svakog od pojedinih odbora da će se zajednička evaluacijska da zajednički evaluacijski sastanak s naša tri odbora održati danas od 18 sati do 19 sati 30 u Dorani ASP 1G3. Gospođo kandidatkinje za povjerenicu, hvala vam još jednom na odgovorima koje ste nam pružili, najprije na pisanim odgovorima i danas na ovim usmenim odgovorima na 44 pitanja koja su vam postavljena. Kao i vi i mi želimo raditi što bolje za europske građane. I mi znamo da je proračun skroman, on čini 1% bruto domaćeg proizvoda. Zbog toga što je tako skroman, moramo vrlo pažljivo s njime postupati. Nalazimo se na početku novog saziva. Vidjet ćemo što nam ostavlja prošlost. Što se tiče ovih preostalih 122 milijardi E, koje su nam ostale iz prosinca 2014. I nadamo se da ćemo vrlo brzo moći naći strukturni odgovor kako bismo mogli podmiriti te preostale obveze i kako bismo mogli izbjeći da Europska unija na taj način nakuplja dugove. Sada s angažmana, angažmana koje smo danas izrazili trebamo prijeći na dijela kako bismo ispunili naše obveze. Hvala vam na vašim riječima. Znamo da bi što se nekih točaka tiče bilo sada proranjeno za odgovor, ali spremni smo s vama krenuti u reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. To je revizija koja će se održati nakon izbora. Taj okvir smo uspostavili prije izbora i danas moramo time odgovoriti najbolje mogući način na očekivanja svih europljana. Radi se o postizanju konkurentnosti, gospodarskog rasta i rad, radnih mjesta te bolje dobrobiti. To je ono što sam ja htio reći u ime odbora za proračune. Naravno, mnogo ćemo se postavljati pitanja o ovih 300 milijardi eura idućih nekoliko tjedana i ako 2015. godine i dođe do određenog napretka, ipak mi što prije želimo saznati vaše mišljenje i vaše želje s tim u vezi. Ovime ću predati riječ gospođi Gresle. Hvala lijepa. Ja bih htjela zaključiti zapravo s vašom zaključkom, zaključnom primjedbom. Možemo postići bolje i mi ćemo vas držati za riječ. Mi smo danas vam iznijeli gdje smatramo da bi Europska komisija mogla raditi bolje i budite stoga uvjereni u to da mi u vama prije svega vidimo partnericu za provođenje reforme Europska komisija je po prvi put e, u proteklih deset godina uspjela razbiti određene silose, određene ustaljene strukture i vrlo se veselimo daljnjoj suradnji s vama. Hvala vam lijepa. U ime odbora za pravna pitanja, gospođo Georgijeva, smijem vam zahvaliti na vašim odborima. Siguran sam da imamo dostatne informacije i elemente kako bismo sada krenuli sa procjenom i dopustite mi da vas podsjetim da ćemo se naći u 18 sati u dvorani Altrospinelli 1G3. Hvala vam i lijepa gospođo. Merci, la séance est levée. Hvala lijepa, sastanak je zaključen. Félicitations madame. Vous avez remarqué l'épreuve.